i predsjedništvu što sam bio u mogućnosti e, pratiti ovu raspravu. Hvala. E, prema pravilu 2164 nije postavljen zahtjev za glasovanjem o promjeni koja je spomenuta e, jučer, tako da